Dakle, radi se o članku desetom, zato što e, su izvjestitelji to htjeli obrisati. Ako sufinanciranje od strane država članica bude dodatno e, uz predloženi instrument, onda će cijeli postupak biti toliko težak i imati toliko birokracije da smo rekli ne, jasno, transparentno, Europska unija ima e, proračun za tehničku pomoć i nećemo miješati europski novac i proračun država članica. I zato smo, želimo obrisati e, članak 10. To je naš prijedlog. Imamo još prijedloga i bilo bi jako korisno kada biste nam mogli dati jasni savjet zašto bi bilo to nužno, kako želite postupiti. To bi nam zaista bilo korisno za daljnu raspravu. S mojeg stajališta, jedina stvar koju želim reći je da imamo mnogo amandmana koji idu u smjeru nacionalnog, regionalne i e, lokalne administracije. Već smo unijeli amandman za definiciju e, što je to to uključuje lokalne i e, zajednice i lokalne administracije. Dakle, već možemo naći e, vrlo dobre kompromise kako ne bi imali preveliku birokraciju vezanu za taj instrument. S moje strane zahvaljujem i onda ćemo to organizirati što je prije moguće. E, sastanak izvjestitelja u Sijeni kako bismo mogli raditi na ovom e, kompromisnom tekstu, ali bi željela čuti od komisije što misli vezano za brisanje članka 10. Hvala lijepa. Mislim da već e, sada imamo prevođenje. Dakle, sad funkcionira. Gospodine Van Nistelroj, želite uzeti riječ? Kolegica je točno naglasila važne stvari o kojima i mi razmišljamo. Prošli puta smo rekli koji je naš pristup. On je uključen u sve ove amandmane. Dakle, nema nikakvih dvojbi vezanih za instrument. Ima određenih detalja koje nisu toliko važni, ali koje je spomenula i konstanca Treba nam brzina, odnosno od komisije potrebna brzina. Možda sada prerano o ovome razgovaramo, međutim želim to spomenuti. Nakon glasovanja u studenom, možemo li dobiti mandat da pregovaramo s vijećem kako ne bismo prvo trebali ići na plenarno zasjedanje u siječnju, a onda tek u, tek u travnju dobijemo rezultate. To je samo razmatranje s moje strane. Jer kao što znate, moramo čekati mišljenja drugih odbora oni nisu, njima nije bilo baš jasno zbog e, vodeće uloge regija, jer mi smo započeli s time prekasno i zato ne smijemo više gubiti vrijeme. Ako ljudi imaju dobre ideje, e, priopćite ih jer ne želimo gubiti vrijeme. Ali želimo biti precizni vezano za vaše amandmane, opet ne želimo požurivati. Možda s naše strane možemo preuzeti neke dobre ideje. Evo, to je bilo ono što sam ja imao za reći. Hvala lijepa, gospodine Van Nistenroj. Evo, otvaram raspravu za prijedloge i pitanja. Gospodin Novakov je tražio riječi, gospođa Renke i gospodin Jakovčić. A i vi napuštate salu. Mogu li dati prije riječ gospodinu Jakovčiću zato što e, on isto tako mora e, razgovarati s gospođom Krelom izvan sale. Idete na isto, isto ispitivanje. Onda nakon toga. Gospođa Tomašić, a nakon toga gospodin Jagovčić. ja doista moram ići na peš kad ovo završim. a pošto sam izvjestitelj u sjeni pa bih htjela ipak reći što mislim. strukturne reforme u raznim područjima javne politike jesu izazov jer je često potrebno određeno vrijeme kako bi se pokazale njihove koristi stoga je od ključne važnosti rana i učinkovita izradba provedbi. Kako bi se ostvario opći cilj utvrđen u članku 4, program treba imati posebne ciljeve, kao što su doprinos inicijativama nacionalnih tijela kako bi se reforme izradile u skladu s prioritetima, uzimajući u obzir početne uvjete i očekivane socioekonomske učinke zatim pružanje podrške nacionalnim tijelima kako bi unaprijedili svoje sposobnosti za osmišljavanje razvoj i provedbu reformskih politika i učinkovitost upravljanja ljudskim resursima sukladno navedenom u svojim amandmanima sam se fokusirala na poboljšanje administrativnih i institucijskih kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti u svrhu poboljšanja kapaciteta trebaju biti uključene sve relevantne razine upravljanja pružanje potpore nacionalnim regionalnim i lokalnim tijelima od ključne važnosti u vezi s mjerama usmjerenima na reformiranje institucija a u cilju poticanja konkurentnosti rasta otvaranja radnih mjesta i ulaganja osobito u kontekstu postupaka ekonomskog upravljanja uključujući putem pomoći za učinkovito i djelotvorno korištenje fondova unije. Nadalje, istaknula sam važnost načela transparentnosti, jednakog postupanja i dobrog financijskog upravljanja u cilju jačanja uzajamnog povjerenja između država članica korisnica i ostalih država članica i komisije međutim uzajamno povjerenje ne može se ojačati ako nedostatak preuzimanja odgovornosti na terenu oslabljuje provedbu strukturnih reformi u državama članicama. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sad ću nastaviti s izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Jakovčić, imate riječ. Predsjedavajuća, e, dozvolite mi da se ja isto tako ispričam zbog slične obaveze koju ima e, gospođa Krell tako da neću moći sudjelovati u daljem radu e, ali i bit ću vrlo kratak. E, nama je žao što su raporteri makli prijedlog komisije i zato smo dali naš amandman koji ide za cilj da e, vratimo ono što je na neki način izbačeno iz prijedloga komisije od strane naših, naših prijatelja raportera naime jer mislimo da bi tehnička pomoć e, koju mogu predvidjeti i imati od njih koristi e, a države članice e, koriste ta sredstva trebalo ponovno vratiti uključiti u ovaj program zato što naše je mišljenje da na taj način možemo stvoriti jednu vrstu sinergije pa evo utoliko želim dati do znanja da bi nam bilo drago ako se mogu prihvatiti amandmani i da se vrati na originalni prijedlog komisije s time da naravno ne podržavamo amandmane koji idu za tim da se zaista sve briše. To smo isto tako ovaj, evo, željni potpuno jasno reći. Hvala lijepa. Hvala gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem su e, izvjestiteljima i drugim kolegama na njihovim komentarima. Vrlo kratko, željela bih se malo vratiti u raspravu koju smo vodili i kada smo e, prvi puta ovo razmatrali. Mislim da je to jako važno. Kada smo otišli u Grčku sa izaslanstvom Regi, e, potvrdila se to moje mišljenje. Želimo izbjeći da e, ne gledamo na to kao na podrivanje kohezijske politike i načela kohezijske politike. Mi kao odbor regije u našem prijedlogu moramo pojasniti i u nacrtu izvješća i u izvješću koje ćemo na kraju usvojiti da imamo dovoljno samopovjerenja da kohezijska politika i načela kohezijske politike uključujući i načela partnerstva i oblici e, uključivanja civilnog društva, uključujući ideju zajedničkog upravljanja bez nametanja stvari regionalnim vlastima nego radeći u suradnji s njima. Mislim da su to naši zaštitni mehanizmi i to je važno ako će to funkcionirati na kraju e, svega. Razgovarali smo s vlastima u Grčkoj i rekli smo da kako bi omogućili državama članicama da učinkovito koriste kohezijske fondove, onda je to dobar instrument, ali ne smijemo ga koristiti kako bismo nametnuli bilo kakve nove ideje o strukturnim reformama koje trebaju provesti države članice. To je naravno u skladu sa našim e, stajalištem vezanom za makroekonomskom uvjetovanošću. E, izvjestitelji u sjeni moraju imati snažno izvješće koje pokazuje to stajalište odbora regije, a onda mislim da će to e, biti dobar instrument da osnaži države članice, ne kao instrument koji ih kažnjava, nego instrument koji ih osnažuje i zato moramo uspostaviti ravnotežu. Zaista se radujem raspravi koju ćemo voditi i u mom klubu je izuzetno važno da e, ta ravnoteža bude dobra i da dobijemo e, tu važnu poruku odbora regiji da dobijemo što više možemo iz kohezijskih fondova, da pružimo tu tehničku pomoć e, državama članicama i onda ćemo mi to podržati. Međutim, želimo vidjeti neke izmjene u ovom e, prijedlogu kojeg imamo pred sobom. Sigurna sam da ćemo moći konstruktivno raditi na ovome. Hvala. Gospodine Mato, imate riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. E, tu raspravljamo o amandmanima prijedloga komisije. Želim vam reći, s obzirom da ja i moje izaslanstvo smo predložili e, ponovno e, revidiranje prijedloga koji, je vežan za strukturne reforme. Kao što smo više puta rekli, skoro 143 milijuna eura namjenjeni namijenjenih kohezijskoj politici za strukturne reforme u posebnim sektorima članka petog, a ja ću reći koje su. Dakle, radi se o obrazovanju, obuci, e, razvoju tržišta rada, e, pomoći, e, E, sanitarne pomoći, e, zdravstva. Mislimo da je to protivno e, ekonomskoj i teritorijalnoj koheziji. Isto tako želim naglasiti da tamo gdje se ograničavamo, ali mi ne vjerujemo, cilju da pojačamo administrativnu sposobnost, E, program iz 2014. do 2020 već pod tematskim ciljem 11 e, e, predviđa 6,5 milijardi eura sa sufinanciranjem iz nacionalne strane. Zašto ovaj prijedlog? Što stoji iza toga? Koja je politička agenda iza, koja stoji iza tog prijedloga komisije? Mi s jednim izvješćem kolege, kolegice Tomašić ćemo razgovarati o administrativnim kapacitetima i što ne funkcionira u tehničkoj pomoći u tom smislu. Znate dobro da nikada nisam bila e, blaga prema mojoj vlastitoj zemlji i prema regijama koji koriste kohezijsku politiku, a govore o tome da je potreban upgrading, posebno kada se radi u apsorpciji sredstava kao i u kvaliteti troškova međutim u ovom prijedlogu mi idemo dalje od toga. E, e, kolege izvjestitelji su analizirali e, amandmane, ja sam ih analizirala i amandman 40. želi brisati članak 10. prijedloga kako bi izbjegao da se program financira putem dodatnih doprinosa država članica. To je vrlo značajno. Zato mislim da su i oni zabrinuti da se e, komisijin program e, pretvori u pasportu za strukturne reforme. Ja prihvaćam e, druge amandmane kolege Omaržea koji želi da se pojača javno, javno obrazovanje ili kolegice Rente koja briše one sektore koje je naglasila komisija i sugerira da države članice E, same to identificiraju ili prepoznaju zajedno sa lokalnim i regionalnim vlastima. Međutim, za to, to za nas nije dovoljno. Ti amandmani nisu dovoljni jer e, e, razmišljanje iza toga nas brine. Nije moguće da ne gledamo u samoj prirodi prijedloga i u riječima potpredsjednika Dombrovskog namjeru da određene zemlje e, budu, da njima bude nametnuta e, mišljenje komisije, dakle da to ide prema strukturnim reformama gdje u Grčkoj, e, Italiji milijuni osoba protestiraju, a to će biti jako loša poruka za Europu i za građane. Zato mislimo da se ovdje radi o jednom pilot projektu koji želi jednu reformu nakon 2020. koji želi još više potencirati kohezijsku politiku, a opet da e, vidimo koji su amandmani i mi predlažemo da se oni potpuno preispitaju. Hvala lijepa. No, gospodin Novakov je otišao jer ima druge, druga zaduženja. Gospodin Povčak ima riječ. Biti ću kratak. Zahvaljujem na tome što ste mi dali riječ. Želim slaviti kohezijsku politiku. E, žalim e, da financiranje tog e, programa podrška strukturnih reformi dolazi od europskih strukturnih fondova Vjerojatno nema druge e, solucije, ali u budućnosti bismo trebali uzeti u obzir za taj program da ima e, nezavisno financiranje kako e, ne bi štetio strukturi kohezijske politike. Imamo li drugih javljanja za riječ? Onda bih, ako nema, onda bih ja nešto rekla jer sam ja e, dala neke amandmane pa bih željela e, sudjelovati u raspravi. Želim istaći da e, prijedlog strukturnih reformi, podrška programa, to se tiče naročito nacionalne razine E, naročito što se tiče uvjetovanosti e, raznih e, mehanizama financiranja. Ex ante uvjetovanost mora biti ispoštivana od strane država članica. Čak smo jučer čuli od povjerenika za regionalni razvoj za da jedan od razloga zašto imamo tako nisku apsorpciju i tako lošu implementaciju strukturnih operativnih programa jeste e, zbog ex ante uvjetovanosti. E, neke države članice nemaju kapacitete da ispune taj uvjet. E, to, je i pitanje zakonodavstva, ali i pitanje prilika za države članice da ispune zahtjeve. Moramo pocrtati taj element. E, za vrijeme našeg posjeta Grčkoj Ateni vidjeli smo pozitivne učinke ove vrste programa, naročito, naročito recimo u Grčkoj. To tamo zaista funkcionira. To nam je potvrđeno za vrijeme naših rasprava tamo, ali mogu reći da bi to bilo vrlo pozitivno i za mnoge druge države članice ako dobiju mogućnost da e, provedu e, mjere za ex ante uvjetovanost. što se pak tiče korištenja tehničke potpore u operativnim programima, ja podržavam gospođu Krel u pitanju komisiji. Mislim da je to korisno. Navila sam iskustvo Grčke, na primjer. Ne vidim ništa iza tih mjera. Vidim želju da podržavamo reforme e, koje su prijeko potrebne u državama članicama kako bi države članice mogle bolje koristiti strukturne fondove. Ali zato trebamo E, više objašnjenja i primjera od strane komisije. Bilo bi mi to vrlo drago jer sam e, jer pozdravljam te mogućnosti za države članice. Još jednom podcrtavam, to je apsolutno pozitivno. To je pozitivno iskustvo koje već imamo. A drugo, to je pitanje e, želja svih država članica. To nije nešto što je centralizirano, to žele države članice. Evo, toliko sam željela reći o ovom, ovoj točki. E, pozdravljam ovaj dijalog. Nadam se da su izvjestitelji otvoreni za ova nova e, rješenja, naročito kad i, saslušamo i komisiju. Evo, toliko sam htjela reći, a sad ćemo dati riječ predstavniku Europske komisije. S nama, s nama je e, gospođa Montharti. Imate riječ, izvolite. Hvala lijepa, hvala na prilici da e, još dalje pojasnim e, sufinanciranje članak 25. Žao mi je zbog zabune. Ja ću dati mala pojašnjenja i odgovarat ću na vaša pitanja u vašem odboru e, e, znate za sufinanciranje u strukturnim fondovima. Tako države članice mogu same dati sufinanciranje. U našem prijedlogu nema opcije za države članice u, da u istom e, kontekstu daju sufinanciranje. Zašto? Zato jer u slučaju novca koji mi dajemo za tehničku pomoć, ne, to ne dajemo državama članicama, novac se daje e, provaderima tehničke pomoći. Nema takove mogućnosti da države članice sudjeluju u tom kontekstu. Način na koji shvaćate sufinanciranje nije dio ovog programa. E, Novac ne ide izravno državama članicama, već pružateljima tehničke pomoći. Kako bismo to zaobišli, ono što smo e, imali prije, e, kad smo imali radnu skupinu za Grčku i e, Cipar, imali smo amandman za CPR koji se zvao članak 25 u tom amandmanu države članice koje su prolazele kroz e, e, program prilagodbe e, oni su mogle dobrovoljno transferirati fondove iz vlastite tehničke pomoći u državi članici komisiji kako bi se u njihovo ime koristila za tehničku pomoć i e, e, projekte tehničke pomoći. Tu nemamo obveze, nemamo obveze e, niti da, tražimo novac od država članica, niti od strane pružatelja tehničke pomoći. 2014. Grčka je vratila 50 milijuna za korištenje radne skupine za Grčku kako bi se e, sklapali ugovori za tehničku pomoć. 2016. E, su nam vratili Grci 30 e, milijuna kako bismo sklapali u njihovo ime ugovore za tehničku pomoć, kako bi ispunili program tehničke ekonomske prilagodbe. Ono što je naša namjera u ovom prijedlogu jeste da ponudimo ovu opciju i drugim državama članicama. To je opcija, to nije obveza. Opcija za druge države članice ako one to odluče. One mogu vratiti novac. A novac koji je vraćen je još uvijek pod kontrolom države članice pitanju. U slučaju da tehnička pomoć bude prihvaćena od strane te države. Tu nema obveze, to nam dozvoljava sinergije. Na primjer, ove godine što se tiče pripremne akcije koje smo imali, imali smo 3 milijuna. To nije mnogo ali prijedlog će dati više novca, ali u slučaju velikih projekata korisno je ako države članice smatraju to svrsishodnim da mogu reći nama ne želimo prolaziti kroz cijeli taj administrativni proces, pa ćemo vama dati novac, a vi ćete ugovarati u naše ime i u, s našom suglasnošću. E, ta, e, taj instrument e, omogućava bolje korištenje fondova. Mi radimo za njih E, dajemo im tehničku pomoć koju države same žele. Moram naglasiti e, da je to naš prijedlog. Nema nikakve obveze prisile u programu. Mi djelujemo samo na zahtjev države članice. Na državi je članici da e, zatraži našu pomoć iza toga ne stoji namjera da dademo mi preuzmemo inicijativu. Inicijativa je na državama članicama. Ne znam jesam li bila dovoljno jasna. E, tu bismo htjeli da se vrati ovaj članak. On ne škodi. To je opcija. Nije prisila. U prijedlogu samom nema nikakve prisile. Hvala lijepa kolege. Ima li komentara na ovo što smo čuli ili ste zadovoljni? Gospodin Van Nistelrooy. Thank you very much. Ako kolege nemaju što reći, ja bih nešto rekao. Ja bih iskoristio informaciju koju smo upravo dobili. Brisanje članka 10 e, je napravljeno zbog da se ograniči ovaj novi instrument na cilj koji je njemu svojstven. Informacija u članku 12. Možda je to bio nesporazum u članku 12. Kaže se sufinanciranje za bespovratne pomoći će e, ići 100% e, na troškove, e, bez obzira na načelo sufinanciranja i profita. Prema tome, ako država članica želi učiniti više, moglo bi biti da uzmemo 20% i to dademo ovom pružatelju tehničke pomoći nije to bio nikakav hokus pokus, to je bila samo nova praksa. Treba biti jasan. To, mi smo na taj način razmišljali, a to smo objasnili i službama. Oni su rekli, jako zanimljivo to vaše razmišljanje. Nismo dobili od, odbijenicu. E, vaša informacija sada, kao, kako sam je jako shvatio, jeste koliko novca stavljate u novi instrument, a drugo je kako novac vraćate iz njega za one koji obavljaju taj posao. To može biti 100%, 80%, možete ići na maksimum. Možda smo pomiješali e, ove tekstove na istoj stranici. Razmislit ćemo o tome e, Pitanje je sljedeće, ako to kažete toliko jasno da je to dobrovoljno, ovaj novac koji ste ostavili na stranu je onaj novac koji bismo e, mogli imati za novo razdoblje 2014-2020 u proračunu. Pa možemo imati više tehničke pomoći. A sada, kada ovaj novac ide ovom novom instrumentu, onda kažete, zemlje mogu učiniti još i više. I tu imamo ovu zabrinutost o partnerstvu. To su, re, to su rekli članovi ekr a Imamo tehničku pomoć, e, nemamo dobrog e, načina konsensusa između regija i gradova, onda možete doći do kritične e, točke, to jest kodeks ponašanja. E, kako raditi sa decentraliziranim javnim vlastima. Moramo pogledati oba članka kako su jake formulacije u jednom i drugom članku. To nije kraj da se novac za tehničku pomoć e, e, odnosi u novi instrument, a regije kažu ne, mi ga trebamo za upravljanje, za naš rad. To je jedina stvar koju bih želio e, razmotriti sa izvjestiteljem u sjeni, a onda možemo doći do kompromisa. To nije pitanje načela, već pitanje razumijevanja. Sigurna sam da možete naći e, rješenje sa izvjestiteljima sjeni i su izvjestiteljima jer to nije pitanje politike, nije to pitanje načela, već je to pitanje e, različitih organizacija, e, naročito lokalnih i regionalnih vlasti. Dakle, organizacija država članica. Mm, vaše zadnje pitanje kako e, postupati sa željom e, regionalnih i lokalnih vlasti da to koriste za e, tehničku pomoć, a centralne vlasti da to koristi za strukturne reforme. To je pitanje dobre koordinacije unutar država članica. Ne smatram da Europska komisija tu može provocirati E, države članice da to učine, da učine ovo ili ono. Možda je to moguće, ne znam. U svakom slučaju sigurna sam da ćete u raspravi sa e, izvjestiteljima u sjeni i koji izvjestiteljima naći e, rješenje. Drago mi je što smo dobili više informacija. Vaša reakcija na ovo što ste čuli? Da, gospođo predsjedateljice, e, upravo ste. Za nas to je pitanje subsidijarnosti u državama članicama. Radi se institucijama i kako one operiraju. Mi ne želimo se miješati u e, odluke koje se donose unutar samih država članica. Međutim, željela bih naglasiti sljedeće. Kada mi radimo s tehničkom podrškom pomoći u državama članicama i radimo na pružanju tehničke podrške, mi radimo sa svim razinama u državama članicama, regionalnim ili lokalnim razinama. Dakle, kakva god tehnička pomoć je potrebna, mi raspravljamo sa e, prikladnom razinom e, tehničke pomoći unutar određene države članice. Kako država članica e, donosi odluke vezano uz e, korištenje strukturalnih fondova, to nije na nama da e, se miješamo u to, dakle da raspravljamo o tome. Hvala vam. Dakle, ovo je zaključak naših rasprava. Vi dakle odbijate to. Dakle, to je vrlo jasno, ne možemo imati nikakav kompromis. A vi ste rekli pak da je ovaj instrument širi od kohezijske politike i eh, mi se tu razlikujemo mišljenju. Mi smo rekli da eh, toj široj eh, uporabi. Jer novi instrument je zapravo širi od glavnog cilja, glavne svrhe rasta, zapošljavanja i općenito ciljeva Europske komisije. Međutim, kada govorimo o članku 60.3 tri četvrtine specifikacija konkretnih za svaku državu članicu povezane su s kohezijom i sa ciljevima um, vezanim uz koheziju, a jasno da postoje i neke druge koje su, se upotrebljavaju u području uh, bankovnog poslovanja. Dakle, ovo je širi instrument, kao što sam rekao. Zato je on na zasadnom mjestu kao instrument u komisiji. Izvjestitelji su to već rekli, a nadam se da vi možete iznaći način. Međutim, evo, to je jedna razlika koju ja ne mogu premostiti između nas. Gospođo predsjedateljice, evo, ja sam direktno eh, adresirana, pa bi željela odgovoriti. Ovo je kao sastanak izvjestitelja u sjeni. Da, da, nisam sigurna da li možemo prihvatiti to, ali u redu, evo, imate riječ. Jer, evo, gospodin vas direktno, vam se direktno obratio. Mislim da smo u našim amandmanima e, e, postavili vrlo jasan prijedlog kako želimo ograničiti to i posebice e, to što se tiče specifikacija E, želimo imati relevantne specifikacije, specifične za određene e, zemlje. Mislim da je to u nadležnosti odbora regije. Mislim da tu moramo biti vrlo oprezni. Ne želim insinuirati da itko ovdje u ovoj prostori ima ikakvih e, skrivenih motiva. Međutim, mi smo svi vidjeli da u vremenu krize postojale su situacija gdje odgovornost određenih odnosno temelj određenih političkih odluka nije bila jasna dobro temeljena. Dakle, mi želimo da svi e, jednostavno e, imaju koristi države članice Europske komisije i zato moramo imati jasno kako će ovi fondovi biti korisni i zato smo e, podnijeli ove amandmane. Žao nam je što smo pomalo sumnjičavi i što ne slijedimo kompletno stalište koje je predloženo, ali eto to je također isto dio demokratske rasprave i zato ćemo odlučiti u kojem ćemo smjeru ići zajedno. Međutim, nadam se još uvijek da ćemo uspjeti iznaći kompromis i to dobiti jednu ravnotežu ovdje. Hvala. Hvala lijepa. E, gotovo sada smo evo svi informirani o apsolutno svemu što se događa na sastanku e, izvjestitelja u Sijeni. Ali evo da čujemo stajalište skupine ALDE ja ću braniti interes Alda. Dakle, zaključujem ovu raspravu i očekujem rješenje i kompromise koji će biti postignuti između izvjestitelja u sjeni. Sada nastavljamo s našim dnevnim redom sa e, prezentacijom studija o reviziji usvojenih programa Europske teritorijalne suradnje. Imamo danas ovdje goste, dva gospodina e, koja će predstaviti gospodin Nikrabi i gospodin François Oliver i daću vam riječ. Samo da podsjetim članove i članice odbora e, regije. Ovo je studiju, studiju naručio odbor regije. Mi imamo iskustvo sa teritorijalnom suradnjom, e, usvajanjem mm, izvješća na posebnu inicijativu i sada ćemo vidjeti kako će u novom periodu e, funkcionirati teritorijalna suradnja. Evo, gospodo, izvolite, imate riječ. Hvala. Ime Nikola Brnjani sa E, mojim kolegom François Lebreo, ćemo vam prezentirati rezultate ove studije. Ja ću vam brzo prezentirati ciljeve, metodologiju studije, neću ići u detalje glavnih e, ciljeva, ali ću reći nešto o preporukama i ciljevima. Kao prvo, vrlo nešto očito. Jedan input za vas, ovdje govorimo o europskoj teritorijalnoj suradnji, jedna od dva važna ciljeva kohezijske politike. Dakle, oko 10 milijardi eura, što je 2,5% e, ukupnog proračuna kohezijske politike se ovdje ulaže e, s financiranjem više od tisuću e, programa. Dakle, općeniti cilj ovog programa jest osigurati platformu za financiranje zajedničkih aktivnosti, uključujući dionike iz različitih država članica. Koji su bili ciljevi naše studije? Dakle, cilj je bio pokušati procijeniti e, koji su ključni elementi uključeni u novu uredbu, u ETC e u uredbi, e, a koji, koje ovaj program obuhvaća. Mi smo posebnu pozornost obratili na procjenu kapaciteta programa kako bi odgovarali e, zahtjevima tematika, rezultata, također i kapaciteta kako bi se iznašle sinergije sa ostalim politikama, europskih politika. Također smo analizirali korištenje programa i novih inovativnih alata, kasnije ću reći nešto više o ovim alatima, te e, korištenju programa konkretnih opcionalnih e, elemenata e, koji mogu pojednostaviti život korisnika kao i programa. Evo sada nekoliko riječi o metodologiji koju smo usvojili ova studija se uglavnom temeljila na e, reviziji, desk reviziji polovica programa je bilo odobrena u to vrijeme. Evo, ova tu karta nije dovoljno velika da vidite, ali evo, možete vidjeti zelena područja su područja koja su pokrivena našom analizom. U tim područjima smo direktno e, analizirali dokumente programa. A kako bismo prikupili kvalitativni input što se tiče percepcije relevantnih dionika uključenih u e, razvoj programa, mi smo i ispitali 13 upravljačkih vlasti, odnosno članova zajedničkog tajništva programa. Krenimo na glavne e, e, glavne rezultate. Prvo, e, strateška koherencija, pristup orijentiran ka rezultatu, sinergije i alati implementacije. Prva, strateška koherencija. Dakle, općenito govoreći programi koje smo analizirali predstavili su strategije koje su razvijene uključujući e, velik broj dionika. To je prvi važan rezultat naše studije. Druga stvar, sve e, strategije koje su analizirane su pokazale jasnu tematsku koncentraciju. Dakle, one su u skladu sa e, zahtjevima članka 6 regulacije ETC i koncentrirali su se na ograničeni broj tematskih ciljeva i to je bio, prioritet. Ovi brojevi, brojke prikazuju e, jedan općeniti pregled tematskih ciljeva koji su e, bili izabrani u programima koje smo analizirali. Kao što možete vidjeti, Posebice mi smo analizirali tematske ciljevi vezane uz okoliš, oni su bili vrlo važni, njih šest, a također i tematski e, ciljevi vezani uz e, istraživanje, razvoj, inovaciju, e, njih je koristilo više od polovice čak programa. Krenimo sada na pristup orijentiran na rezultat, to je druga možda ključna karakteristika okvira od 2014. do 2020. Dakle, to je pristup koji jako orijentiran na rezultate. Kao što znate, svi programi eh, moraju u ovom periodu osigurati dokaze vrijednosti za novac. Dakle, oni moraju demonstrirati potrebe eh, koje su relevantne za njihove teritorije, kao i moraju pokazati da su sposobni eh, osigurati nadzor i učinkovitost e, intervencija ovih politika. Dakle, ova pravila se također primjenjuju na e, konkretne kontekste ETC-a. Naša analiza je pokazala da su programi ETC-a, odnosno e, Europske teritorijalne suradnje, su bili sposobni nositi se sa ovim pravilima. E, ovi programi su pokazali kapacitete i napore da razviju strategije temeljene na dokazima koje dolaze iz statistički kvantitativnih e, analiza. Nadalje, oni su e, uspjeli uspostaviti sustave nadzora u skladu sa osnovnim uvjetima uredbe. Međutim, i to je ono što smo mi i naglasili, e, i intervirani ljudi su također naglasili činjenicu da su usvojili sličan pristup u konkretnim e, slučajevima, a to je im je predstavljao velik izazov. Zašto? Zbog istih karakteristika ove teritorijalne suradnje. Dakle, evo samo jedan primjer. Kako bi se uspostavila strategija koja je krojena po mjeri po, po konkretnim, za konkretne teritorije, i kako bi se vidjelo što je relevantno za taj e, teritorij, moralo se raspolaga, raspolagati nekim statističkim podacima. U nekoliko slučajeva dionici koji su intervirali požalili su se na činjenicu e, da nije bilo dovoljno e, podataka, posebice na razinama koje su bile E, bitne e, da oni e, osiguraju adekvatne rezultate, posebice kada se radilo o suradnji s trećim zemljama. U nekim slučajevima statistički podaci nisu uopće bili dostupni. Dakle, to je stvarno predstavljalo važan izazov i programi su bi uspjeli razviti sustave nadzoreno u skladu sa osnovnim uvjetima uredbe, ali to je uključivalo izniman trud, napore, jaku potporu E, vanjskih konzultacija. Također, ispitanici su također naglasili e, da je u nekim e, situacijama su indikatori zajedničkog cilja koji su morali biti korišteni u konkretnim ETC kontekstima nisu bili percipirani kao alati koji mogu uhvatiti konkretne karakteristike operacija financiranja unutar konteksta ETC-a. Oni su bili percipirani kao možda više alati e, koji su prikladni za nadzor regionalne lokalne programe, a ne za konkretan ETC kontekst, odnosno su taj specifičan ETC kontekst. Što se tiče sinergija, reći ću sljedeće. E, općenito, svi programi su analizirali detaljno potencijalne sinergije s ostalim E, financijskim instrumentima Europske unije, posebice s instrumentima koji su se ticali makrostrategija, mnogo programa su uključivali sinergije programa, programa Horizon 2020, ali također su se koristili, su se spominjali regionalni i nacionalni e, mainstream, odnosno programi. Također ograničen broj programa se referirao na neke druge strategije, E, ne samo europske, strategije Europske unije. Dakle, govorilo se o uglavnom o instrumentima vezanim za e, fondove. Međutim, važno je podcrtati da osim općenitih referenca na potencijalne sinergije, u mnogo slučajeva na praktičan način na koji bi te sinergije bile provedene, implementirane tijekom e, trajanja programa nije bio detaljan. Dakle, to je, bio, to je, bio, to je bilo ograničenje e, ovog programa. A sada nešto o pojednostavljivanju. Znate da trenutni regulatorni e, okvir mm, osigurava nekoliko načina da se pojednostavi, simplificira život korisnika, administracije i tako dalje. Barem mm, tako su e, donosioci zakona htjeli to uspostaviti. Analize su pokazale da barem polovica programa koji su analizirani su e, modificirali, promijenili njihovo upravljanje tijekom e, programa, uh, e, periodovih programa. Također su iskorištavali prilike kao na primjer spajanje različitih razina vlasti. Zatim što se tiče konkretnih situacija u smislu veze između korisnika i e, vlasti. Postali su određeni sustavi komunikacija sa korisnicima i ti e, sustavi su bili, e, dakle to su bili sustavi komunikacije putem interneta i ti programi su bili vrlo, odnosno ti alati su bili vrlo korisni jer su zapravo pomagali detaljnjem prikazu općenitog sustava E, koji su tada, koji je tada bio e, prilagođen konkretnim karakteristikama specifičnih programa. i ne i najmanje važno. E, to ta je bila zapravo jedna općenita percepcija koju su dijeli svi ispitanici. Jednostavnije opcije troškova su bile ključno rješenje da se simplificira život administracije i korisnika. Naša analiza je pokazala da u ovoj fazi mnogo ETC e programa su koristili ove opcije. Zatim, nova, novi alati, e, novi provedbeni alati, ovdje govorimo o integriranim teritorijalnim investicijama, zajedničkom akcijskom planu, financijskim instrumentima i glavnim projektima, kao i e, lokalnom razvoju na razini zajednice. To su sve ključni alati. Naša analiza je pokazala da vrlo ograničen broj ETC programa je koristio e, zapravo ove alate. Koji je razlog? Razlog za ovaj izbor je e, sljedeći. Ti alati su percipirani kao prekompleksni da budu provedeni u specifičnom ETC kontekstu. E, dionici koji su intervirani odgovorili su da su percipirali ove više kao prikladne za srednje i općeniti kontekst nego za ETC kontekst. Zatim neke preporuke za trenutni period programiranja. Imajući na umu ovo što smo sada e, ispričali, htjeli smo sažeti ključne e, preporuke. Neke su za trenutni period, kao što sam rekao, a neke se koncentriraju za sljedeći period e, nakon 2020. Prvo, uzavši u obzir relevantnost nekih specifičnih tema, kao na primjer pojednostavljenje i pojednostavljanje opcije troškova, e, mi smo preporučili da se pokuša osigurati više smjernica, više iskustava koje bi pojednostavile korištenje iz opće perspektive opće, opet to je jedno od ključnih rješenja kako bi se simplificirao život onih dionika koji su e, koji koriste fondove. Ne samo dakle ovo pitanje, nego postoji druga pitanja e, povezana sa jednostavnim e, opcijama troškova, to su javna nabava i državna pomoć. E, mi nemamo nadalje e, dovoljno informacija kako sinergije sa ostalim instrumentima politika će biti provedene u praksi. Bilo bi korisno razmotriti mogućnosti da se osigura vodstvo smjernice kako osigurati sinergije dakle sa različitim e, instrumentima politika. Zatim nešto o strateškoj i uključenje partnera je bilo bitno tijekom e, započinjanja svakog projekta. Bitno je do koje mjere, dakle bitno je da su lokalni dionici uključeni tijekom razvoja programa. To je jedna od preporuka. Bitno je procijeniti e, uključenje dionika tijekom provedbe programa također i kapacitet programa da učinkovito iskoristi ovu simplifikaciju, ovog pojednostavljenja. Dakle, to su naše preporuke, opće preporuke za trenutni period e, programa. Što se tiče preporuka za buduće e, programe nakon 2020. ovdje se vraćamo na neka od pitanja e, koja se tiču koncentracija na rezultate. Vidjeli smo poteškoće TC programa, da e, uspostave sustave nadzora. Ovdje bi se mogao uložiti trud kako bi se poboljšali e, indikatori zajedničkog inputa, kako bi oni bili više u skladu sa specifičnim karakteristikama e, operacijama koje su financirane pod ETC-om. Nadalje, bitno je ispuniti praznine koje su, se nalaze u dostupnim statistikama kako bi se dakle ispune teritorijalne praznine, kako bi se prikupili statistički podaci za eh, ona područja gdje statistički podaci ne postoje trenutno. Konačna preporuka uslijed eh, teškoća eh, koje su naglasili ispitanici u korištenju novih implementacijskih alata koje smo spomenuli, mi smo preporučili zadržati ove alate kao opcionalne, dakle nisu obvezni. To su dakle bitne, bitne, bitni ciljevi, bitne preporuke i naravno mi smo dostupni za bilo kakva pitanja s vaše strane. Hvala lijepa. Thank you, thank you very... Hvala, hvala vam lijepa. Dakle, završili smo s prezentacijom, hvala. Dakle, kolege, imate riječ, imate li možda pitanja, komentara? Gospodin Buda, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Hvala na ovom vrlo dobrom izlaganju. E, s vašeg sam izlaganja shvatio da se stalno ponavljaju isti problemi. Dakle, isti problemi vezani za pojednostavljivanje. Svi se danas bune u vezi sa pojednostavljenjem kada se radi o dodjeli tih fondova. Želio sam pitati jeste li možda prepoznali konkretne mjere, konkretne korake koje biste mogli uzeti u obzir kada govorimo o raznim e, propisima ili u drugim situacijama. Jer ova razmjena dobrih praksi između različitih struktura može biti jedno moguće rješenje. Međutim, jeste li možda prepoznali gdje su najveće poteškoće koje se pojavljuju u ovom slučaju? Hvala. Hvala. Ima li još netko? Gospodin Rope, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođa predsjedateljice. Želio bih podijeliti s vama nekoliko zamisli. E, već sam deset godina uključen u apsorpciju i korištenju e, kohezijskih i strukturnih e, fondova u mojoj općini. Već treću godinu stalno čujem e, tu riječ pojednostavljenje. To sam slušao i u prethodnom, razdoblju u mojoj državi. I ono što je zanimljivo u svemu tomu i što bih e, posebno želio naglasiti. Želio bih čuti mišljenje komisije vezane za očekivane rezultate nakon što provedemo e, sve ove mjere. Jedan od je najvećih problema je kada govorimo o razdoblju između 2017. i 2020. Moramo upamtiti da ovaj ovo razdoblje od 2014. do 2017. još uvijek e, nije e, gotov, to jest da nisu provedeni projekti iz tog razdoblja. Mi sada samo prikupljamo ideje, e, puno papira, rasprava i u mojoj zemlji, u Litvi, Natječaj će tek početi sljedeće godine u najboljem, u najboljem scenariju. A korištenje e, fondova iz razdoblja između 2014. i 2020. će započeti tek u drugoj, drugom dijelu 2017. godine. Hoćemo li se pozabaviti s tim pitanjem u jednom trenutku ili ne? Je li to normalno da kasnimo tri godine? Dakle, kada govorimo od dva plus tri... Ne bismo li trebali se početi pripremati za novo razdoblje, za 2018. kako bismo počeli koristiti e, fondove 2021. ili nešto slično? Jer inače ćemo morati koristiti e, sredstva iz svih razdoblja u dvije ili tri godine. To znači da postoji jedan jako veliki tok novca nemamo dovoljno aktera koji će provoditi te programe, cijene e, se povećavaju za iste poslove i onda tu imamo i određene praznine, prazne hodove. Prije razdoblja i nakon razdoblja nemamo što raditi, nema novca, a gospodarski subjekti nemaju posla, moraju ići na godišnji odmor. Dakle, imamo neke e, valove tih projekata i moramo vidjeti na koji način možemo uravnotežiti cijeli taj proces. Pojednostavljenje je vrlo dobro, ali koji je rezultat toga? Hoćemo li imati onda manje pogrešaka? Hoće li provedbeno razdoblje biti kraće? Ili ćemo s tim pojednostavljenjem moći koristiti manje ljudskih resursa. Imaćemo možda manje e, administracije i u europskim institucijama i u državama članicama. Danas ako uzmemo te e, posebne fondove, imat ćemo pet do šest agencija koji će upravljati sa svakim od tih fondova i onda će oni imati svoja vlastita dodatna pravila uz ova pravila koja već postoje na razini Europske unije. Na kraju popravljate istu zgradu sa sredstvima iz jednog fonda, iz drugog fonda, ali imate različita pravila, različite zahtjeve koje e, nalažu pojedini fondovi. Zato moramo pokušati e, na neki način standardizirati te zahtjeve, jer neki fondovi daju novce unaprijed e, i financiraju možda neki treći fond, a treći fond onda kompenzira za e, posao koji je već napravljen i plaćen. Dakle, vi ste onda, onda vam se samo nadoknađuju troškovi ljudi koji dobivaju novce iz različitih fondova ne shvaćaju zašto je to tako, zašto za isti posao imamo različite zahtjeve. A stručnjaci moraju znati koji su zahtjevi različitih fondova. I zato se stvara dojam da je to učinjeno namjerno jer na taj način se očekuje da kada imate različite zahtjeve imat ćete više pogrešaka a kada imate pogreške, onda će korisnici imati problema. Želio bih čuti e, koja su vaše razmišljanja vezana za ovo pitanje. Hvala. Hvala lijepa. Hvala. Ima li još nešto? E, izvolite, gospođo Maletić. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Želim vam zahvaliti na ovoj prezentaciji, na studiji koji ste pripremili za nas. Kada govorimo o teritorijalnoj suradnji i kada pokušavamo e, sagledati teritorijalnu suradnju sa stajališta krajnjih korisnika, onda je to vrlo, vrlo složeno, jer u jednoj zemlji imate prekogranične e, odnose sa drugim državama članicama, Interreg, transnacionalna pravila, različita pravila u svakom programu i onda kada se oni primjenjuju na jednom programu, tu nešto nauči, onda kada, to, onda kada e, predaju zahtjev za novi program, moraju naučiti nešto novo i potpuno su zbunjeni. Ponekad mi kažu bolje da uopće ne koristite te fondove, jer e, više ne razumijemo što se tu događa. I sada u sve to mi dodajemo e, te nove instrumente za provedbu koju ste analizirali. Vidimo da se radi o vrlo velikim poteškoćama e, da se u državama članicama to provede na vrijeme zbog tih različitih pravila, različitih programa i pitam se jeste li kada ste to sve analizirali na neki način e, došli do zaključka da pokušamo imati različite teritorijalne programe unutar naše uredbe i na koji način to učiniti jednostavnijim. Vaša preporuka je jasna da trebamo i nove smjernice kako bismo mogli provesti sve ove novine koje su e, uvedene za razdoblje između 2014. i 2020. Međutim, kada započnemo izrađivati nove e, smjernice, e, krajnji korisnici će dobiti stotine stranica smjernica na koji način nešto provesti. Oni nemaju vremena to sve pročitati, to sve naučiti. Zato moramo vidjeti kako zaista to pojednostaviti. Jer je to jednostavno. Imate projekt, tu trebate nešto kupiti, morate provesti neke aktivnosti kako biste završili projekt, kako biste postigli ciljeve. I zato ne vidim, ne vidim zašto e, uvijek e, imamo toliko novih stvari, novih prepreka za krajnje korisnike. Hvala lijepa gospodine Van Nistelroj. E, hvala na svim ovim informacijama koje ste nam dali. Imam jedno općenito pitanje i za predsjednicu. E, na plenarnom zasjedanju upravo smo usvojili vaše izvješće. Sad smo dobili ovu studiju. Tu ima mnogo e, sadržajnih primjedbi i slično. Možete objasniti ovo planiranje ishoda studija? Bismo li trebali pričekati možda dva ili tri mjeseca za to? Jer ne radi se o tome da samo e, savjetnicima dajemo posla, nego i drugima. Malo sam zbunjen, ispričavam se. Imali li još dodatnih pitanja? Ja ću naravno isto reagirati. Ne? Dobro, onda e, ja imam zadnju riječ. Hvala lijepa na vašoj prezentaciji. Želim podijeliti moje razmišljena sa gospodinom Van Nistelrojom i kolegama i kolegicama. Da, mislim da bi bilo bolje da je to bolje organizirano. Mogli, bismo, mogli smo imati ovu studiju prije nego što smo radili na e, izvješću na vlastitu inicijativu. Međutim, dobili smo ovu studiju komisije, isto tako, prije nego što smo izradili izvješće. Ako se dobro sjećate, Jednom smo imali odgađanje e, kada se radilo o raspravi o izvješću i očekivali smo studiju Europske komisije o e, europskoj teritorijalnoj suradnji i nikada nismo dobili tu studiju. Sada vidimo ovu studiju, što je jako dobro i drago mi je što postoji studija o teritorijalnoj suradnji. Vidim većinu tema o kojima smo raspravljali u našem izvješću ovdje u odboru ređi, a ta se pitanja sada opet spominju u studiji. Nažalost, neka od tih pitanja imaju negativni predznak, zato što u mom izvješću sam veliku pozornost dala novim instrumentima, sinergiji, financijskim instrumentima, svim tim novim instrumentima mehanizmima, što je bilo vrlo ambiciozno, a sada kažete da vrlo ograničeni broj programa u stvari koristi ove mehanizme i ne planiraju ih niti koristiti u budućnosti. Čini se da prekogranični programi su jako komplicirani jer su različiti. Imamo regije u Bugarskoj koje su u našem području prekograničnih programa sa Grčkom, dakle program sa još jednom državom i IPA program sa Makedonijom. Imamo i druge primjere iz drugih e, dijelova zemlje. Ti programi su potpuno razlikuju i upravljanje tim programima se razlikuje. Kako možemo govoriti o pojednostavljenju, kako možemo govoriti o novim mehanizmima, kako možemo govoriti o sinergiji s drugim programima i kako možemo razgovarati o ambicioznijim ciljevima za korištenje novih instrumenata Unije, kao što je EFSI. To je sad još nešto što je samo u razmišljanjima za te regije. Ja se potpuno slažem s vama. Radi se o spremnosti zajednica koje tamo žive i e, korisnicima. Međutim, ne možemo očekivati da će se korisnici sami pripremiti. Moramo ulagati u teritorijalnu suradnju. Jer to je jedan od smjerova u kojem možemo razvijati kohezijsku politiku u budućnosti. Zato moramo ulagati u tehničku pomoć. Vidjela sam neke podatke u vašim dokumentima. Tehnička pomoć je toliko ograničena za neke programe, nevjerojatno ograničena. Uzevši u obzir e, sva pitanja koja su postavile kolege, izuzetno je važno shvatiti da moramo pojačati tehničku pomoć. U nekim slučajevima Radi se o nečemu što je vezano uz prethodne rasprave. Dakle, prethodne rasprave, zato što govorimo o nekim strukturnim reformama. Govorimo o nekim potrebnim reformama u državama članicama, uključujući u prekograničnim regijama. I trebamo podršku tehničke pomoći. Ako slijedimo pravila tehničke pomoći e, koja su sada na snazi, ne možemo postići veliki uspjeh s time. Dakle, to je jedno od pitanja za buduću raspravu i moramo upamtiti ovakvo razmišljanje i kada se radi o prethodnoj raspravi e, za e, pomoć e, tehničkim programima. Žao mi je previše govorim, međutim, to je moje izvješće, pa ako želite reagirati na pitanja kolega, izvolite. A pokušat ću to sažiti. Moja percepcija je da su ova tri pitanja se doticala sličnog pitanja. Dakle, kako, kako pojednostaviti, kako bolje uskladiti te mehanizme i kako olakšati život korisnicima. Dakle, ja mogu izvijestiti o percepciji. Mi smo naravno analizirali i podatke, međutim percepcija osoba s kojima smo razgovarali radi se o upravljačkim tijelima E, ljudima koji imaju jako mnogo iskustva u upravljanju takvim programima. Što se tiče usklađivanja, činjenice da korisnici e, se sada obično bave potpuno različitim pristupima, zahtjevima e, kada se suočavaju sa različitim europskim programima i fondovima. Ja se samo mogu sada e, usredotočiti na europsku teritorijalnu suradnju. Moje vlastito mišljenje je da u ovom novom programskom razdoblju mi e, sada pokušavamo biti što usklađeniji moguće kada se radi o različitim mehanizmima koji se koriste u upravljanju programima. Upućivanje na e, sustav e-praćenja koju e, predlažu je dobar primjer ovog nastojanja da imamo zajednički pristup e, kada komuniciramo sa korisnicima. A kada govorimo o pojednostavljenju, to je ogromna tema. Međutim, ono što je proizišlo iz ove analize je da postoji opći konsenzus o činjenici da jedno praktično rješenje je već na raspolaganju koji pruža e, članak 67 uredbe o zajedničkim odredbama i dalje je razrađen u e, članku 19 e, je, je instrument pojednostavljenih mogućnosti financiranja. To olakšava život korisnika i osigurava veću sigurnost, dakle manju, manje rizika e, pogrešaka kada se potvrđuju rashodi. E, to je ono što sada proizlazi iz ovog istraživanja. To je jako bitno. Zato bilo što što možemo učiniti kako bismo mogli e, olakšati korištenje pojednostavljene mogućnosti financiranja će olakšati život korisnicima. To je njihova percepcija. Prosva, izvolite. E, Nije sve loše. One vlasti koje smo intervjuirali vide, e, kažu da ima e, koncentracija fondova na važne projekte. To partneri shvaćaju, to korisnici shvaćaju. U stvari, nakon trebamo naravno pratiti e, programe, nadzirati ih. E, to je koji puta složeno, koji puta su pokazatelji e, složeni, ali što se tiče koncentracije sredstava, nismo imali negativnih informacija. Upravo obratno. Naravno, novi instrumenti su uvijek malo teški ali što se tiče prekogranične suradnje već imamo e, mnogo ljudi koji se u to uključuju mm, u programiranju mm, mm, mnogi ljudi sudjeluju i već imamo jedan e, dobro integrirani instrument koji uključuje e, mnoge korisnike E, pa prema tome imamo već i dodanu vrijednu, e, vrijednost e, novog instrumenta u, u ovom tipu programa. Ono, to je samo jedna fotografija. Sad smo možda došli do jednog nivoa složenosti ja, ja, bih rekao da je u, sadašnjoj fazi e, važno dati upravljačkim tijelima alate, a da ne u potpunosti da ne mijenjamo propiste mm, e, akteri i instrumenti koji će pomoći pri upravljanju tim programima ako sve to osiguramo, imat ćemo fazu ocjenjivanja i treba će informirati lokalne zajednice o sinergijama množenje instrumenata je koji puta teško shvatljivo za korisnike imamo razne kanale informacija, mnoge su stvari dosta složene i iz toga je važno da mm, lokalne vlasti naprave domaću zadaću i dadu potrebne informacije. Mm, ne možemo e, riješiti ništa čarobnim štapićem E, trebamo imati dobru provedbu i mislim da je to onda zagarantiran uspjeh. Hvala lijepa. Hvala. Ja ću zaključati ovu listu govornika ovime. Imamo li nekoga od komisije koji želi uzeti riječ? Izvolite. Hvala lijepa predsjedateljice. E, zahvaljujem na ovom zanimljivom izvještaju koji dolazi u pravom trenutku kad e, počinjemo razmišljati o budućnosti. Htio bih reći da e, smo zabrinuti zbog onih tema koje se spominju u izvještaju korištenje programa i kašnjenje nas e, također zabrinjava ali još uvijek vidimo da e, još uvijek nismo završili postupak dezignacije e, gdje potičemo države članice da taj postupak završe. Što se tiče preporuka, potpuno podržavamo korištenje pojednostavljene mogućnosti financiranja. To moramo e, reći da to još nisu sve, sva upravljačka tijela u potpunosti prihvatila. E, uredba Omnibus e, ima, sadrži dalje prijedloge o tome kako E, proširiti e, korištenje, pojednostavljenje mogućnosti e, financiranja. Kako to učiniti obveznim? 100 tisuća eura javne potpore, to je mm, to su velike svote o kojim govorimo i oni će sigurno imati velikog učinka na projekte. Što se tiče E, usklađene e, e, i usklađeno korištenja instrumenata koje koriste većina programa. Tu također vidimo pozitivan razvoj. Već sve više programa koristi iste instrumente za provedbu programa. A, a to pomaže korisnicima. Što se tiče poboljšanih sinergija, E, potičemo države članice da provode e, one akcije koje su predviđene u programu. E, svi programi su morali opisati implementacijski mehanizam kako koristiti instrumente za sinergiju i tome slično. Hvala lijepa na Hvala. Sada mogu zaključiti ovu raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Hvala na prezentacijama, hvala komisiji na sudjelovanju, hvala vam kolege na, i kolegice na raspravi. To je bio, bila zadnja točka našeg dnevnog reda. Mm, moramo sada odobriti odluke koordinatora. E, Imate li primjedbi na nacrt zaključaka? Ako ne, onda ih odobravamo. Podrazno, imamo li što? E, gospodin Van Nistelroj e, nije ovdje pa nemamo ništa podrazno. Nemamo ništa podrazno. Počećam e, sljedeći sastanak sutra imamo zajednički sastanak Regi Koter od 2.30 u zgradi odbora regija. Na sljedeći sastanak je 9. studenog od 3 popodne i 10. studenog u jutro u 9 sati. Evo toliko informacija od mene. E, zahvaljujem prevoditeljima na njihovoj pomoći u našem današnjem radu. Ovime zaključujem e, sastanak odbora regiji za danas. Hvala.